zelena, eh, zelena gospodarstva, zeleno gospodarstvo i da se zapravo eh, potakne Bolsonara da prihvati eh, Pariški sporazum. Na taj način bismo svoja zelena rješenja mogli izvesti u cijeli svijet. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Skotke, Keto na jednu minutu. Hvala. Europski pregovarači u Madridu žele se prikazivati kao predvodnici u borbi protiv klimatskih promjena, ali još uvijek zanemarujemo znanosti da govorimo istinu o onome što se događa s klimom. Trebamo ostvariti nultu proizvodnju ugljika do 2030. godine, što znači radikalnu promjenu načina života. Također smo i lice mjeri jer se usredotočujemo na naše izravne emisije, a zapravo zanemarujemo CO2 koji je sadržan u uvezenim e, prehrambenim proizvodima. Zeleni plan nema smisla ako ga ne popratimo i prosvjetljenim trgovinskim politikama. Predsjednik Bolsonaro smatra odobrenje Mercosura kao zeleno svjetlo za uništenje Amazone i njihovih autohtonih naroda. Zeleni plan znači radikalni pomak ka drugčijem načinu života na kontinentu i na, ka prosjednjenju e, trgovinskoj politici koju moramo poštovati i e, moramo zaštititi klimu kao opće dobro cijelog čovečanstva. Hvala. Sljedeći je gospodin Hakarajnen na dvije minute. Hvala, e, gospođo predsjedateljice. I ova je tema došla na, e, stol, na inicijativu zelenih. E, taj pritisak da se o toj temi ovako razgovara. E, to će biti štetno. E, Europa se zalaže za ciljeve koji nisu provedivi. Oporezovat ćemo se preko svake mjere i e, novac koji će se ulagati u novi zeleni plan, to bi trebalo biti na dobrovoljnoj osnovi. Međutim, ako se zeleni uspiju nametnuti E, sa svojim e, planom, to će nam se svima nametnuti kao obveza. E, kulture koje mi spominjemo u kontekstu ovog sporazuma možda uopće nisu tako oko toga osjetljive i pedantne kako to mi mislimo. Uvijek slušamo kako se govor završava E, jednim te istim riječima recimo imate slučaj još iz starog Rima e, kada se nešto stalno ponavlja pa kažu na kraju govornici uostalom mislimo da Kartagu treba razoriti. Tako i mi ovdje govorimo o ovome. E, treba se okrenuti nacionalnim državama, one sigurno znaju najbolje. Velika Britanija više neće biti u EU i želim Britancima puno uspjeha. Hvala. Sljedeći je na jednu minutu. O ova rasprava o trgovinskom sporazumu sve se više politizira i ideologizira. Ja sam bio svjedok eh, svemu tome u prošlom mandatu, a vidim da se sada sve to skupa još pogoršalo. E, zadnje što smo radili, e, što je pošlo po krivu, to je bio sporazum s Vjetnamom kojem smo pristupili pod e, krivim pretpostavkama. Sada ovdje vidimo situaciju gdje se ljevici ne sviđa što Bolsonaro je predsjednik u Brazilu umjesto da se bavimo stvarima koji se odnose na sporazum. Razgovara se o ljudskim pravima, o radnom zakonodavstvu, o ekološkim standardima. To su teme za druga tijela Europskog parlamenta, recimo um, neki drugi, a ne odbor za vanjsku trgovinu. Ja poštujem zeleni plan, ali također moramo poštovati i načelo da um, druge zemlje idu nekim drugim putem. Inače ćemo uh, svoje trgovačke granice zatvoriti za gotovo sve države. Želimo li i hoćemo li sada napokon vratiti raspravu na trgovinu. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Matijas na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Europski parlament Danas e, je imao posebni e, sastanak, e, pozvali smo poglavicu Raunija i pozvali smo ekološke aktiviste koji štite Amazonu. Danas je e, postavljeno im pitanje je li Mercosur kompatibilan sa zelenim planom. Ne, to nije kompatibilno. Moramo se odlučiti hoćemo li zaštititi područje Amazone ili ovaj sporazum. E, pokušavaju se sada naći izgovori, e, pokušava nas se nekako navesti da podupremo veliki agrobiznis. Međutim, to bi značilo smrt Amazone ako se usuglasimo s tim sporazumom mi moramo reći ne Bolsonaru jer je sporazum e, nešto što će imati negativne posljedice i za ekološke aktiviste i za ljude koji tamo žive. E, Bolsonaro kaže da će se povući iz Pariškog sporazuma zbog toga ili moramo biti e, dvolični ili moramo ostati ustrajni u svojim principima. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Salini na minutu i pol. Hvala gospođo predsjedateljice, dobar dan povjereniče. Trgovinske veze koje povezuju Mercosur i Europsku uniju vrijedne su više od 120 milijardi eura u dobrima i uslugama i to je doista visoko vrijedan paket kao što je rekao nedavno gospodin Simon i zapravo se odvija u trgovinskom prostoru izvan okvira politika i pravila koja se tiču recimo zelenog pakta između ostalog kao što očekuju kolege. Žao mi je što su zeleni tako neusklađeno reagirali na činjenicu što imamo popularnu predsjednicu komisije koja je predstavila zeleni plan kao prioritet. Oni zapravo smatraju da im je otet glavni adut i odlučili su se za najopasniju igru u politici, a to je ona koji će, ko će ispaliti najveću glupost kako bi se vratili svom području. Green Deal su dvije riječi. Deal znači sporazum ili plan. Mi razmislite o tome ili preuzmite odgovornost za ono što govorite. Želite li se uplesti u sve trgovinske sporazume? Prema prijedlogu, svi trgovinski sporazumi uz pomoć paspartua Green Deala trebaju sadržavati te propise. Dakle, želite zeleni plan pretvoriti ne u izazov za sve, nego u grobnicu ovog kontinenta. Europu želite pretvoriti u zatvoreni i blokirani kontinent. Ne, to ne odgovara nama. Mi radimo za građane, a ne borimo se samo za političke bodove kao što vi činite. Hvala. Gospodin Vjedron ima riječ. Izvolite. E, upravo ste naslijedili e, je jaje. To vam je podmetnuto. Imate E, trgovinski sporazum sastavljen na stranom jeziku i nitko ne razumije što unutra piše. Europa i svijet razgovaraju potpuno drugačijim jezikom, odnosno drugačijim vrijednostima. Ovaj sporazum glorificira filozofiju i religiju koju mi više danas ne dijelimo. Danas se radi o ljudskim pravima, danas se govori o klimatskim promjenama. Međutim, e, kao posljedica prošlih događanja e, Amazona gori i krše se ljudska prava. E, takva uvjerenja su nešto što ne možemo podržavati. Ljudi izlaze na ulice i protestiraju upravo zbog ovakvih sporazuma. Zato mi moramo učiniti sve što je u našoj moći i pobrinuti se da ovaj sporazum bude zapisan jezikom modernog svijeta, jezikom ljudi koji su izašli na ulice da bi se založili za ljudska prava i za zaštitu klime. E, kako ćemo pogledati u oči tim ljudima kojima uvijek tu e, držimo propovjedi da se zalažemo za ljudska prava i za njih, a s druge strane ćemo se prodati za još više mobitela i još više automobila koje želimo izvesti. To tako dalje ne može. Sada gospođa Bilbao Barandika, izvolite. Hvala vam. E, zeleni plan e, je nešto čime Evropa želi e, postati predvodnik u ekologiji. Ono što je važno je da sve to provedemo i u djela, ne samo riječi. To znači sporazum iz, iz Pariza, oprostite. mi smo omogućili e, da se potpiše e, pakt za Amazonu i da se borimo za očuvanje e, šuma. Zato se ja zalažem za zeleni plan i moramo reći da imamo visokog povjerenika koji se zalaže za održivost. Sve ovo što danas imamo je izraz zabrinutosti građana i sudjelovanja građana u pokretima koji određuju njihovu budućnost. Oni se žele angažirati, mobilizirati i pridonijeti će ostvarenju tih ciljeva. Gospođa Meci, imate jednu minutu. Dragi kolege, brisajući na ovakve trgovinske sporazume, mi izravno pridonosimo povećanju brzine potrošnje u čitavom svijetu. Kažu nam da takva trgovina donosi razvoj, ali to je laž. Od nje imaju koristi malobrojni, a pri tome se uništavaju globalni resursi i pridonosi se kršenju ljudskih prava. U slučaju sporazuma Mercosur uzmimo sljedeći apsurdan primjer, odnosno zamjena goleme količine mesa. Trgovina bi trebala zapravo biti razmjena za stvari koje nemate. To se ne smije ne temeljiti na dobrima kojima obje strane raspolažu i koja se onda prevoze po čitavom svijetu samo zbog dobitka. To je potpuno rasipanje resursa, naročito u slučaju intenzivnog uzgoja poput onoga govedine. Kako se to poklapa sa zelenim planom? trebamo se boriti protiv ekocida, a ne zaljevati to benzinom time što potičemo sve veći protok trgovine. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Le na dvije minute. Merci, madame la Hvala, gospođo predsjednice. Zeleni plan koji je predstavila Europska komisija vrlo je ambiciozan zato što među ostalim ima i cilj e, ugljične neutralnosti do 2050. godine. Europska unija želi pokazati primjerom da je u stanju izvršiti e, dogovorene odredbe iz Pariškog sporazuma. To je zaista nešto što vrijedi pohvaliti, ali situacija je daleko od e, idealne i od ostvarive. Europska unija zapravo izdaje vlastite ciljeve zaštite okoliša koje si je postavila. Način i borbe protiv onečišćenja atmosfere e, zapravo idu u smjeru ograničavanja primjerice prijevoza robe na uda velike udaljenosti koristeći se e, prijevoznim sredstvima koje idu na kerozin ili općenito na druga fosilna goriva. Međutim, sklapanje ovakvog trgovinskog sporazuma u samoj suprotnosti sa takvom idejom. To je zapravo jedan od najgorih e, e, e, sporazuma, trgovinskih sporazuma, jedan od najvećih istovremeno koji je zaključila komisija Jean-Claude Junckera, više od 18 milijardi eura vrijednosti i radi se o sporazumu koji rezultira vrlo značajnim onečišćenjem. Također, ponovno se žrtvuje zaštita okoliša zbog eh, kvazi obsesivne želje da pod svaku cijenu izvozimo vlastite industrijske proizvode. U Mercosuru, odnosno u ovom trgovinskom sporazu s Mercosurom, govori se o tome da se trebamo držati ciljeva održivog razvoja i e, ograničiti krčenje šuma. Međutim, Brazil više nego ikad uništava e, amazonsku prašumu i e, apsolutno se ne drži onoga što je dogovoreno. Europska unija namjerno žrtvuje zaštitu okoliša zbog e, poslovnih ciljeva, kemijska industrija, telekomunikacije, e, promet i financijske usluge e, zapravo su te koje imaju premoć pred zaštitom okoliša i tvrditi supravo još jednom znači mazati oči evropljanima. Hvala sljedeći govornik gospodin Prokačini minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Današnja rasprava je vrlo zanimljiva jer pokazuje dva lica. Dakle, imamo ekološko lice onih koji su ostali bez komunističke ideologije i koji traže novu ideologiju kako bi dali smisao svojem političkom djelovanju, a time zapravo pogađa gospodarstvo i one radnike koji su u prošlom stoljeću zapravo bili oni za koje su se ti si zalagali. Imamo drugo lice onih kojima su puna usta izava poput one o zelenom planu, ali onda zanemaruju zaštitu okoliša jer jedino zelenilo koje ih zanima jest boja novca. Tu mislim na one europske države koje, zahvaljujući sporazumu sa zemljama Merkasura, će moći prodavati moćni automobile na štetu poljoprivredno prehrambene industrije u Europi i koja će pretrpjeti velike štete uslijed toga. Ta dva lica kao na slikama Pabla Picasso, na okupu drži samo vaše licemjerje. Thank you Hvala. Sljedeći govornik, minutu. Gospođa Rego, izvolite. Hvala. Prošli tjedan ovdje u e, parlamentu su predočeni prijedlozi za europski zeleni plan. Bilo je puno pitanja, puno dvojbi. S jedne strane su tu trgovinski sporazumi poput Mercosura. To su sporazumi koji e, odlikuju Europsku uniju. Bilo je puno kritike od strane sindikata, e, ekologa, poljoprivrednika i iz Europe i iz Latinske Amerike e, ono što treba ovdje reći je da se u Južnoj Americi zbog, e, na primjer, govedarstva e, puno, e, pun, velike su emisije CO2, a ovaj sporazum bi doveo do još, većeg, do još veće štete, do još većeg kršenja ljudskih prava. E, mi moramo voditi politiku koja će biti održiva i koja će smanjiti emisije CO2. E, Europski zeleni e, plan mora obuhvatiti sve, ali pitanje je kako, na koji način. Ne sigurno tako da uništimo naš planet. Hvala. Sljedeći govornik minuti pol gospodin Peters. Hvala gospođo predsjedateljice, cijenjeni kolege. S prošlotjednim europskim zelenim planom Europska komisija je pokazala da je najambicioznija komisija u povijesti. Mi smo se jasno založili za održivo gospodarstvo, održivi svijet za našu djecu, a moramo razmisliti i o ekološkim posljedicama naših trgovačkih aktivnosti. I ovdje trebamo uništiti tabue. Jedan od njih je poljoprivreda. Naša poljoprivredna politika je ključna u klimatskoj politici, to je jako važno. Međutim, europski poljoprivrednici u budućnosti će se morati pridržavati najstrožih ekoloških normi. E, govedina koju uvozimo je zagađenija nego domaća govedina. Međutim, lokalno E, gospodarstvo, lokalna, e, lokalna poljoprivreda često mora e, platiti cijenu svih tih međunarodnih sporazuma. Kažemo da ćemo dati prava uvoza kvalitetnih proizvoda, kvalitetne govedine, međutim na kraju također E, smo rekli da je e, ugljični otisak e, brazilske govedine duplo veći nego naš. Kako ćemo onda to uvoziti? Ovdje u, kod nas u poljoprivrednom sektoru potičemo poljoprivrednike, a trebamo se više koncentrirati i na taj ekološki aspekt. Hvala gospodin Lopez, minutu i pol, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala E, gospodine povjereniče. E, razgovaramo dakle o sporazumu Mercosur. To iziskuje temeljitu raspravu e, u plenumu. Iduće godine imamo mogućnost sklopiti sporazum između dvije velike regije, Europe i Južne Amerike. Velik dio Južne Amerike povezan je s velikim europskim tržištem. Što želimo postići tim sporazumom? E, svijet e, ide dalje i ono što mi pokušavamo je e, ostvariti pravedne trgovačke uvjete u globalnim uvjetima. Zato trebamo voditi ovu raspravu. Ne radi se samo o izvozu proizvoda, nego o izvozu normi, pravila i standarda. Upravo tome i služe trgovinski sporazumi. Sada raspravljamo o onome što se događa u Brazilu, razgovaramo o Bolsonaru, to je grozno što se tamo događa. I drugi političari dijele to mišljenje. Taj sporazum postoji već 20 e, godina. E, drugi su predsjednici prije u Brazilu e, pregovarali o tom sporazumu i on ima zahtjevne norme i ima standarde koji se odnose na klimatska pitanja. Moramo sada bolje pregovarati, moramo kao što smo rekli izvoziti norme i standarde, a ne samo proizvode. Hvala. Sljedeći na minutu gospođa Ris. Hvala gospođo predsjedateljice. Zaista ne mislim da je sporazum s Merkusarom e, nekompatibilan u svojoj srži e, e, s našim ciljevima, ciljevima Europskoj uniji. Međutim, preostaje nekoliko pojedinosti koje treba riješiti prije nego što Europski parlament može dati zeleno svjetlo i moj kolega Lange je dobro zapravo naglasio koje su to pojedinosti. Imam minutu na raspolaganju pa želim istaknuti samo dvije stvari. Prvo, naši poljoprivrednici moraju biti bolje zaštićeni, a globalno gleda naš e, poljoprivredni model treba biti zaštićen zato što je ovo sporazum koji zapravo dodatno destabilizira proizvodnju govedine i šećera koje se već drže na prilično klimavim nogama. Druga stvar koju treba istaknuti je prekomjerno krčenje amazonske prašume što je nešto što bi moglo dovesti do dodatnog porasta emisije stakleničkih plinova. Bez amazonske prašune apsolutno nemamo šanse e, dostići naše ciljeve. Dakle, pitanje jest što ćemo napraviti s ljudima koji gaze po Pariškom sporazumu. Vidjeli smo u Madridu da ne možemo nastaviti po starom. Hvala. Hvala. Sada kolega Hojsling minutu. Ako želimo zeleni plan, onda ne možemo sklopiti ovaj sporazum E, to što smo imali u prošlom stoljeću, to više nije u skladu s našim vremenom. To je zapravo stari sporazum e, govedina i soja u zamjenu za usluge, strojeve i sl. Trebali bismo barem iznova pregovarati. E, svi kažemo, svi govorimo o održivosti, svi govorimo o zaštiti okoliša. Međutim, E, ako e, ne predvidimo e, i sankcije, to sve skupa neće vrijediti ništa. Vidimo kakva je, politika Bolsonarova. On je fašist. On uopće ni ne skriva da bi najradije iskrčio posve Amazonu. Također bi najradije pogazio kompletno pariški sporazum o klimi. I sada se pitam, e, uzima li Evropska unija sebe uopće ozbiljno u pogledu e, ljudskih prava? Govorimo o jednakim standardima. E, svojim poljoprivrednicima namećemo visoke standarde, a istovremeno uvozimo iz zemlje gdje nema nikakvih ekoloških standarda. Tamo je dopušteno 150 vrsta pesticida koje su zabranjeni u Europskoj uniji. Time samo štetimo vlastitoj poljoprivredi. Hvala. Sljedeći kolega Bej. Drage kolege, Svrha ove rasprave jest vidjeti jesu li europske dogme kompatibilne sa trgovinskim sporazumom s Mercosurom. Odgovor je jasan, ne, zato što je to veliki paradoks Europske unije. S jedne strane želi europskim poljoprivrednicama i industriji nametati sve zahtjevnije i sve e, strože i skuplje norme, a s druge strane se rukovodi u sklapanju ovakvih sporazuma deregulacijom, slobodnom e, trgovinskom razmjenom i zapravo određenim protekcionističkim holističkim pristupom, samo ne prema vlastitoj poljoprivredi mislim da zaista e, nećemo ovdje iako se to tvrdi uspjeti e, dovesti do toga da te zemlje e, uvedu norme koje mi želimo standarde i tako dalje dogodit će se upravo suprotno i dalje će nastaviti e, iskorištavati ono što im se nudi a istovremeno poljoprivrednici u europi neće imati koristi od toga mi već 20 godina pokušavamo smanjiti emisije stakleničkih plinova dok istovremeno kina primjerice ide upravo u suprotnom smjeru, a mi zapravo govorimo o tome kako trebamo lokalizirati proizvodnju i trebamo zaštititi e, okoliš i smanjiti e, emisije. E, oni koji su dobili malo vremena pa to pokušavaju nadoknaditi brzim govorenjem, molim vas nemojte, onda se prevoditelji muče. Sljedeći govori, sljedeća govori kolegica Stegrud. Hvala. Trgovinski sporazum sa Merkosurkom je važan, ali danas govorimo samo o engleskom zelenom planu i o zakonodavstvu i o ciljevima i o samom ponašanju. E, poruka je da bi Europska unija trebala postati prvi kontinent koji je ugljično neutralan na svijetu. E, sama ta želja meni ne predstavlja problem, ali E, istovremeno moramo govoriti i o posljedicama. E, postoje prednosti, ali postoje i mane. E, ova preobrazba će dovesti do visokih troškova, visokog energetskog troška, a isto tako smanjiše našu konkurentnost. Takvim projektom želimo uz to uvesti prekogranični porez na ugljik. E, zamislimo kako izgleda međunarodna trgovinska razmjena. Takav korak e, može smanjiti našu konkurentnost na globalnoj razini i promijeniti naš način života. E, činjenica jeste da ono što bi riješilo situaciju je eventualna nuklearna energija. Hvala. Gospodin Valas. Hvala. E, imamo prilike vidjeti da ovaj sporazum daje prioritet e, zaradi velikih e, aktera u području kapitala, a mali će se poljoprivrednici morati natjecati sa jeftinim uvozom velikih poljoprivrednih konglomerata iz zemalja koje dalje mogu koristiti pesticide, antibiotike i hormone koji su u velikoj mjeri u Europskoj uniji zabranjeni. Zeleni plan bi trebao dati ključ ključni instrument europskim poljoprivrednicima da se uspiju uhvatiti u koštac sa prijelaznim razdobljem, omogućiti očuvanje bioraznolikosti i zaštititi okoliš, a istovremeno osigurati dakle i jednu održivu politiku od koje će E, poljoprivrednici imati koristi. Kakve veze sporazum sa Mercosurom e, s time ima, molim vas? E, situacija na kopu 25 zapravo je zašla u slijepu ulicu. Ricardo Salas iz Brazila bio je u Madridu i rekao je da niti jedno jedino drvo u amazonskoj prašumi nije srušeno zbog uzgoja goveda, ali zaista mislite da je to istina? Hvala. Hvala. Sljedeća govornica kolegica Schmidt-Bauer. Imate minutu i pol. Hvala moderna ekološka poljoprivreda e, treba standarde koji omogućuju održivu e, proizvodnju obiteljskim poduzećima. To treba ući u zeleni plan. Što se tiče trgovinskog sporazuma, pitam se hoće li se zeleni plan moći primijeniti i kod trgovinskih e, partnera? Komisija kaže e, da ne možemo sve mjeriti istim mjerilom. Sad je pitanje gdje ćemo povući, podvući crtu. E, što se tiče Merkosura, postoje sumnje hoće li ti standardi biti jednaki. Znači, standardi i zahtjevi za proizvođače. To je veliko pitanje. Tu znači mjerimo različitim mjerilima. E, ono što ja ne vidim ovdje je e, zajednički pristup e, prema recimo pitanju proteinskih usjeva. I također imamo i pitanje koje se postavlja moraju li namirnice doista se prevoziti zrakom preko Atlantika za zaštitu klime možemo se odlučiti i tako da kupujemo domaće proizvoda. E, naša e, osnova životna je zaštita klime i zaštita okoliša. E, poštovani povjereniče, mi kao poljoprivrednici, recimo mi iz Austrije, trebamo stabilnost, trebamo mogućnosti planiranja i trebamo naknadu za naše usluge na dobrobit sviju. Radi se o očuvanju jedne čitave strukovne grupe. Hvala kolega Danti, imate minutu. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, ja sam začuđena jer su zeleni danas predložili ne jednu opću raspravu o sukladnosti novog zelenog plana Europske unije sa Mercosurom, nego konkretno sa ovim sporazom. No, želim navesti neke podatke. E, dakle, Europa emitira 9% globalnih emisija, a zemlje Merkosura 3,5% i takve se emisije mogu nadoknaditi pošumljenom površinom e, koja je vrlo opširna i također e, jedno od najmanjih gustoća naseljenosti na e, planetu. Imamo također i poglavlje o održivom razvoju što je ključno i mislim da je to poglavlje doista najbolje jamstvo zaštite bioraznolikosti i zaštite od deforestacije i također pokazatelj obveza koje su te zemlje preuzele na kopu u Parizu. To je također i najbolje jamstvo protiv bezumne politike predsjednika Bolsonaroa. Na kraju, poštovani kolege, možemo imati i dvojbe u vezi sa ovim sporazumom, svi ih imamo, ali obrazloženje koje su dali kolege iz zelenih mislim da uopće ne drži vodu. Hvala. Next kolega Sljedeći je kolega Keleher, imate minutu. Želeo bih e, poželjeti dobrodošlicu gospodinu Hoganu e, i na, želim vam čestitati imenovanju na mjesto povjerenika. E, ovdje se radi o jednoj temi koja će biti zapravo veliki izazov za Europsku uniju, a u kontekstu promicanja ozelenjivanja moramo paziti ne samo da guramo vlastiti program zaštite okoliša, već isto tako da pazimo na koji način to činimo. Radi se ovdje o Brazilu, Urugvaju, Paraguaju i Argentini, sporazumu s tim zemljama koji će zapravo dovesti do stvarnog uništenja velikog dijela amazonske prašine, te će na taj način dovesti u pitanje pluća svijeta, a isto tako ugroziti bioraznolikost. E, to pokazuje da Europska unija nije toliko ozbiljna kada se radi o zaštiti okoliša kao što bi željela pokazati da jest. Evo, upravo smo objavili e, novi zeleni plan Europske unije, a istovremeno sklapamo e, trgovinski sporazum sa zemljama Merkosura koji potkopava podkopava apsolutno sve ciljeve tog konkretnog zelenog plana. Dakle, ovdje se radi o potkopavanju osnovnih načela kojih se mi ovdje u Europskoj uniji nastojimo držati vezano uz zaštitu okoliša. I druga stvar, također vrlo važna, to također potkopava našu poljoprivrednu proizvodnju. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Hollingren, minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Jučer u Švedskoj Vlada je, zahvaljujući švedskim zelenima, donijela odluku da je potrebno definirati cilj vezan uz zaštitu okoliša apsolutno u svim područjima političkog djelovanja. To je važno imati na umu e, i na razini Europske unije, posebice u kontekstu sklapanja trgovinskih sporazuma koji u velikoj mjeri mogu utjecati na klimatski učinak e, zemalja s kojima se e, sporazum sklapa, konkretno trećih zemalja. Europska unija ne bi trebala imati bliske trgovinske odnose sa onim zemljama koje ne podržavaju Pariški sporazum i ne rade na njegovoj realizaciji. Veliko mi je zadovoljstvo čuti da i predstavnici drugih klubova zastupnika kažu da mi moramo biti pioniri kada se radi o zaštiti okoliša i e, ublažavanju klimatskih promjena. E, moramo djelovati apsolutno u svim područjima tijekom ovog saziva, tijekom ovih pet godina, jer rizik ako ne uspijemo e, napraviti ono što smo obećali, da će nam to svima biti zadnji mandat. Hvala sljedeći govornik, gospodin Ros, minutu. Hvala, poštovani kolege. Prošli tjedan e, gospodin Timmermans je, ovdje predstavio zeleni plan i e, tu je e, također bila predstavljena i ta strategija. Primjerice, u Europskoj uniji zabranjene su određene vrste baterija, određeni pesticidi, milijarde se investiraju u to da se donesu još stroža pravila. Međutim, e, e, prema Mercosuru e, potrebno je osigurati trgovinu hranom, a to nije spojivo s našim pravilima. Pogledajte recimo proizvođače automobila oni izvoze e, bez e, zapreka, a s druge strane poljoprivrednicima su nametnuti visoki zahtjevi. Mislim da trebamo te kontradiktorne politike ponovo, o njima ponovno razmisliti. Izvolite dalje, gospodin Jarobas, e, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Danas s jedne strane E, govorimo da će Mercosur nam donijeti 19 e, milijardi e, prihoda, mnogo se očekuje u prometu robe i usluga. Međutim, s druge strane, jasno nam je da će taj sporazum dovesti do e, krčenja najvažnijih e, šumskih resursa na svijetu. E, šume se i dalje krče, šume se spaljuju kako bi se dobile nove poljoprivredne površine. I sada se predlaže da se sporazum Mercosur iskoristi kako bismo prisilili te zemlje da se drže ciljeva Pariškog sporazuma. Međutim, bojim se da e, upravo zbog transporta svih tih proizvoda će e, narasti emisije CO2. Također ima niz pitanja tu e, kao što je upotreba pesticida pa se postavlja pitanje možemo li postići sve ciljeve iz zelenog plana i održati visoke standarde kvalitete prehrambenih proizvoda E, I također tu moramo u taj kontekst staviti i visoke zahtjeve e, koje moraju ispuniti naši poljoprivrednici. Govori se o milijunima koji će se investirati, ali moramo znati da u Južnoj Americi postoje drugi prioriteti. Zato nam treba drugačiji pristup. Prvo se moraju poštivati standardi, a tek onda možemo sklopiti sporazum. Možda bismo mogli predvidjeti neki probni period, pa ćemo onda analizirati da li i druga strana poštuje standarde. Sljedeći kolega Zidol. Poštovana gospođo predsjedateljice, trgovinski sporazum eh, Mercosur će eh, i dalje otvoriti europsko tržište za poljoprivredne proizvode iz Južne Amerike. Proizvođači, recimo iz Brazila, koji jeftino proizvode svoje proizvode, mogu izvoziti širom svijeta i povećavati svoju proizvodnju s fatalnim posljedicama po okoliš i naše tržište. E, trovanje e, ljudi i prirode e, zbog velikog korištenja pesticida, to je jako dobro poznat problem. Tu su i razni otrovi zabranjeni u Europi. Standardi za zaštitu bilja koji se koriste u Južnoj Americi su posve drugačiji od naših. Također, za dobivanje poljoprivrednih površina koriste se prakse koje nisu prihvatljive i ruše se i krče E, prašume. E, mislim da e, te sve probleme treba riješiti na način koji odgovara aktualnoj situaciji. Kolega Vladen, izvolite. Kolegice, oprostite. Hvala. Ovaj parlament je obećao radikalan zeleni plan. E, građani diljem svijeta koji imaju uprte oči u Europsku uniju kao vodećeg aktera u e, klimatskom e, promjenama, odnosno u njihovom sprečavanju, čekali su radikalne poteze. Međutim, Europska unija to zapravo ne čini sklapajući trgovinske sporazume poput Mercosura. Činjenica jest da moramo staviti klimatske ciljeve ispred eventualnog jeftinog uvoza govedine e, na police naših samoposluživanja kao da se držimo e, takvih ciljeva tako dugo dok ne dođe vrijeme potpisivanja sporazuma. Moramo se pobrinuti da uistinu imamo e, jamstva vezano za zaštitu okoliša i dobro upravljanje. E, trgovinski sporazum s Mercosurom najbolji je način da dobijemo jamstva koja su potrebna za zaštitu amazonske prašume. Trgovina se može koristiti za dobre stvari, ali kada dođe trenutak da se pregovara o tom sporazuma, nađemo se u hitnoj situaciji kao što je slučaj sada i to sada treba biti naš prioritet. Hvala, e, kolegica Viner, minutu. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani gospodine e, Kada čujemo ovo sve danas, e, očito je da ne želimo sporazum Mercosur. Sve ono što čujemo kao glasove Europe znači da bismo trebali zapravo ostaviti ovaj sporazum ad acta. Kompatibilnost između Europskog zelenog plana i merkosura ne postoji. Različiti su razlozi, zaštita klime, zaštita okoliša, bioraznolikosti, zaštita malih poljoprivrednika – razmjena e, prehrambenih proizvoda i strojeva. Tu se trebamo pitati zašto se to radi. Radimo li to za naše ljude, za poljoprivrednike ili samo za velike koncerne? E, hvala. Kolegica Colin Osterle. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, uvaženi kolege. Naša trgovinska razmjena ne smije biti kočnica u našoj zajedničkoj borbi protiv klimatskih promjena. Sporazum Mercosur e, ima za cilj otvoriti naše tržište tako što ćemo e, zapravo na 92% robe koja se uvozi smanjiti ili ukloniti carinske pristojbe. Istovremeno donijeli smo i zadali smo si cilj e, ugljične neutralnosti na kontinentu do 2050. godine. Činjenica jest da možemo u ovakvoj situaciji birati uvoz onih proizvoda koji se drže potrebnih e, standarda. E, Uspostavljanjem pravila koji su jasna, razumljiva i koje svi mogu primijeniti, e, sasvim je jasno da možemo postići svoj cilj. Moramo odbiti suradnju s bilo kakvim oblikom nelojalne konkurencije i moramo također odbiti uzimati proizvode iz poljoprivredne proizvodnje koja se ne drži propisanih standarda. Posebice se tu radi o sanitarnim propisima o kojima ovisi i javno zdravlje. Izuzetno je važno da imamo pravična pravila i propise koji se primjenjuju na sve poljoprivredne poljoprivrednike. Održivo korištenje resursa također je nešto što možemo osigurati tako što ćemo u trgovinske sporazume unositi obvezujuće odredbe e, koje je proizlaze iz Pariškog sporazuma i tiču se zaštite šuma od prekomjernog krčenja. To također vrijedi i za one sporazume čiji je glavni cilj među ostalim je očuvanje amazonske prašume. To je nešto što bi trebalo biti prihvatljivo u kontekstu Green Deala koji bi trebao biti naš glavni projekt. A sada gospođa Rena minutu.

Hvala. Komisija nam je predstavila svoje ambicije vezano uz klimatske promjene u sklopu takozvanog Green Deala. I ja ih pozdravljam i na tome čestitam. Međutim, kako istovremeno ta komisija može opravdati potpisivanje ovakvog trgovinskog sporazuma kada se radi o nečemu što i o čemu su pregovori krenuli još prije više od 20 godina i zapravo znači to da i dalje se ponašamo kao i prije. Ne radi se tu samo o krčenju amazonske prašume, već isto tako o ugrožavanju autohtonih zajednica i uništavanju bioraznolikosti. Moramo se pobrinuti da ovo također postane poglavljem za održanje eh, održivoga održivog rasta i razvoja, ali čini se da tome to nije. Budite iskreni, zašto poglavlje o održivom razvoju nije uključeno u različite međudržavne instrumente koji su danas među ostalim eh, sastavni dio trgovinskih sporazuma, a istovremeno se eh, zapravo ne daje mogućnost da se koristi taj mehanizam rješavanja sporova, a istovremeno se tvrdi da se želi osigurati zaista e, pošteno postupanje prema svima. E, Davosov e, direktor je također rekao da je izuzetno važno, a on nije ljevičar, da se održi pošten pristup svima. Stoga je moje pitanje sljedeće. Zašto e, jednostavno e, nismo u stanju ispoštovati ono što tražimo od naših poduzeća i kad se radi o suradnji s drugima? Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Pajet. Minutu. Hvala. U vrijeme ovih snažnih političkih promjena, trgovinskih ratova i prijetnji multilateralizmu u svijetu, Sporazum s Merkasurom zapravo od obje strane traži predanost e, i poštovanje međunarodnih trgovinskih e, propisa. Također daje i pristup tržištu sa ogromnim ekonomskim potencijalom. Istovremeno pred nama su izazovi klimatskih promjena i e, degradacije okoliša za koje trebamo odgovornu reakciju. Sa svakim novim trgovinskim sporazumom Europska unija nastoji osnažiti napore da se druga strana e, drži e, načela održivog razvoja i e, trgovinski sporazum s Merkasurom tu nije izuzetak. Mislim da smo na pravom putu kada se radi o Argentini, Paragvaju, Uragvaju i Brazilu. Hvala vam. Hvala. Sljedeći govornik je gospodino, gospođa O'Sullivan. ispričavam se, minutu. Izvolite. Hvala E, dobrodošli povjereniče Hogan. Jako mi je drago što se danas održava ova rasprava i što ju je potaknuo moj klub zastupnika Zeleni. Mislim da zaista moramo nastojati poboljšati svijet kroz naše trgovinske politike umjesto da se kompromitiramo u interesu e, profita korporacija i neodrživih jeftinih proizvoda. Predloženi sporazum s Mercosurom ne može nikako biti u skladu sa New Green Dealom. Kako je to moguće kada se roba prevozi prijevoznim sredstvima koja koriste fosilna goriva i rezultira prekomjernim krčenjem amazonske prašume? zapravo riskiramo eh, da istovremeno govorimo o državoj poljoprivredi i cirkularnom gospodarstvu, a onda eh, uvozimo proizvode koji dovode do uništenja poljoprivredne proizvodnje. Činjenica jeste da moramo raditi u skladu s Pariškim sporazumom i moramo zaraditi, eh, zaštititi ratnička prava i u Europskoj uniji i u Latinskoj Americi. I upravo zato važno je da se držimo Europskog zelenog plana. Na taj način ćemo također spriječiti kaos na europskom tržištu gdje se irski proizvođači goveda već suočavaju prodavaju s neprihvatljivo niskim cijenama. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je e, gospođa kunen Imate minutu i pol. Izvolite. Slob... Trgovinski E, sporazum. Ja sam e, istog mišljenja e, kao i povjerenik Hogan. To jest spojivo jedno s drugim, zeleni plan i sporazum i to se tako može provesti. Dakle, provedba klimatske neutralnosti mora ići korak po korak. Održivi razvoj sadrži u sebi i socijalne i gospodarske i ekološke aspekte. Mi moramo e, kao cilj si postaviti e, da Europska unija bude i gospodarski održiva. Nije dovoljno da postignemo e, klimatsku neutralnost samo mi u Europi i ostatak svijeta nam se mora pridružiti. Naš udio je oko 10%, a važno je da i druge regije u svijetu se obvežu na postizanje tih ciljeva. U Madridu baš nismo postigli dobar napredak, velik napredak. Trebali bismo sljedeće godine e, potaknuti i Kinu i Sjedinjene države da se priključe svi uključeni u sporazum trebali bi e, se obvezati na održivost i e, trebalo bi uspostaviti e, odbor koji će nadzirati kako se to primjenjuje. Slijedi sada kolegica Karvalajž. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovo je razdoblje vrlo složenih međupovezanosti i odnosi Europske unije sa ostatkom svijeta ne smiju se temeljiti sa na protekcionizmu. Dakle, ovi trgovinski sporazumi trebaju se smatrati prilikom i za povećanje izvoza dobara i usluga i e, za ulaganja, ali također to mora predstavljati prostor za dijalog i sporazum sa ostatkom svijeta u promicanju održive prakse politike, zaštite ljudskih prava, prava okoliša, pravila za dobrobit životinja, zdravlja i prehrambene sigurnosti i pravične trgovine. Na taj način će se zemlje uskladiti u postizanju globalnih ciljeva. Upravo stoga ovi političke, ove političke obveze koje su predviđene Mercosurom, naročito e, obveza provedbe sporazuma iz Pariza ili poštivanja ekoloških sporazuma poput zaštita ugroženih životinjskih i biljnih vrsta su važne naznake, ali ne smijemo to smatrati samo praznim riječima, to ne smije tako ostati. Dakle, Europska unija ne smije popustiti u primjeni svih nadzornih instrumenata koji će omogućiti beskompromisno djelovanje protiv bilo kakvih kršenja pravila i nastojanja da se ne poštuju pravila koja nisu u skladu sa našim načelima. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Deparne Grünenberg na jednu minutu. Poštovana gospođo predsjedateljice, povjereniče Hogan, u ovoj krizi u kojoj se sada e, nalazi čovječanstvo, mi u Europskoj uniji bismo sada trebali ući u sporazum čiji je cilj poticati trgovinu govedinom i na taj način e, bismo e, poticali i ubrzali dalje uništavanje amazonske prašume. E, Bolsonaro je sam rekao da ga, e, da e, klimatske promjene uopće ne zanimaju, njega zanima samo gospodarstvo. Ono što nas očekuje, dramatičan gubitak šume, bioloških vrsta. Tamo ima 40 tisuća vrsta biljaka, 60 tisuća vrsta drveća, tisuće vrsta ptica, riba i tako dalje. Svaki, svaka deseta e, biljka i životinja na svijetu živi na području Amazone. Mi kao evropljani imamo zadatak založiti se za e, međunarodnu zaštitu šuma, a usvajanje Merkosura u ovom obliku kakav je sada e, bi bilo upravo nešto što je protiv toga. Sada izvolite dalje, oprostite. Preskočila sam gospodina Didijeja. Gospođo predsjedateljice, postoje političke nedosljednosti e, koje europski građani više ne žele trpjeti i to s pravom. Kada se radi o Urugvaju, Paragvaju, Brazilu i Argentini, e, ono što pokušavamo učiniti ovim sporazumom e, također ukazuje upravo na to, na te nedosljednosti. Mislim da je važno spriječiti uvoz iz zemalja koje ne poštuju propise o zaštiti okoliša. Kako onda objasniti da će se u naše ime odobriti zemljama Latinske Amerike da preplave e, europsko tržište poljoprivrednim proizvodima koji među ostalim sadržaje substance koje naši vlastiti poljoprivrednici ne smiju koristiti. Radi se zaista o jednom ogromnom e, planu e, socijalne destabilizacije i Europski parlament tu ne smije biti saveznik. Kako želite da uzgajivačima goveda koji već prolaze kroz krizu i koji bi trebali još dodatno iz godine u godinu trpjeti dolazak više od 100 tisuća e, tona govedine na europsko tržište, da je u redu što to meso sadrži antibiotike. Kako možete očekivati da se na policama samoposluživanja toleriraju proizvodi koji predstavljaju stvarni rizik za zdravlje djece i ljudi, a istovremeno sprečavati e, poljoprivrednicima da e, osiguraju sredstva koja su im potrebna za preživljavanje. Moramo odgovoriti čvrsto, moramo odgovoriti u duhu odgovornosti i moramo postupiti zdravorazumski. Prestanimo biti naivci globalizacije. Moja poruka je jasna. Krajnje je vrijeme da mi u Europskoj uniji vratimo kontrolu nad vlastitom sudbinom. Hvala. Hvala. Sada je na redu gospođa Kumpola Natre. Imate jednu minutu. Pitanje pred nama jest jesu li Mercosur i zeleni plan kompatibilni. Sporazum između Europe i Mercosura e, uključuje i obvezujuću obvezu od strane stranaka da provedu Pariški sporazum, ali to je predviđeno poglavljem o održivom razvoju i stoga to ne podliježe trgovinskim sankcijama da je sporazum ratificiran kakav jeste i da Brazil ne poštuje obveze iz Pariza, što znači nutu stopu ilegalne sječe drva u Amazoni do 2030. godine, Europa ne bi mogla sankcionirati ponašanje Brazila e, oduzimajući mu povlastice. Brazil je najizazovniji partner Europske unije, kao što smo i saznali prošloga tjedna na kopu 25. No, u zelenom planu komisija predlaže da se pridržavanje Pariškog sporazuma pretvori u obvezujući ključni element u svim sporazumima i taj element bi onda dao i razloga za uvođenje trgovinskih sankcija. Ja bih dakle predložila da Europski parlament da uvjeti za ratifikaciju Mercosura predvide da Pariški sporazum postane ključnim dijelom e, ovoga sporazuma. Dakle, ovo mora biti najnaprednije sredstvo za borbu protiv klimatskih promjena. Hvala. Sljedeća je kolega Polčak na jednu minutu. Hvala. E, da, E, ova rasprava pokazuje e, koliko uskih grla imamo u ovom sporazumu. Međutim, trebamo se držati činjenica. Važno je da e, i zemlje Merkosura i evropske države su one koje su potpisale Pariški sporazum. Što će se dogoditi ako nećemo biti u stanju razgovarati s Brazilom o svim e, potrebnim e, elementima tog sporazuma. E, mislim da se moramo zalagati za zaštitu šuma i nudim kolegama iz kluba zastupnika zelenih suradnju na tom području i aktiviste iz Brazila moramo uključiti na pozitivan način. E, taj sporazum e, mora biti e, i sporazum o održivom razvoju. Unutra moramo uzeti u obzir održivo gospodarstvo, ekologiju i zaštitu šuma. Moramo se držati činjenica jer sve to piše u ugovoru. Rodriguez, kolegica Rodriguez Pinjero, imate minutu. Hvala gospodinu povjereniku u Hoganu želim čestitati. Europska e, unija je bila uspješna e, do sada u ovom sporazumu. Još uvijek e, smo vodeći na svijetu što se tiče zaštite klime. Ovaj naš cilj koji smo si zadali da postignemo klimatsku neutralnost do 2050. je dokaz. Međutim, treba reći da je važno da sporazum između Europske unije i država Mercosura e, bude sporazum koji će biti pravno obvezujući, koji će e, uzeti u obzir ciljeve održivog razvoja i e, ostvarenje ciljeva, ostvarenje klimatskih ciljeva. Brazil se obvezao da će zaustaviti ilegalno krčenje šuma i da će do 2030. smanjiti emisije CO2 za 53%. To je jedna od rijetkih zemalja e, koja je zapravo bila spremna potpisati sporazum pod tim uvjetima. Mi e, se moramo potruditi e, da provedemo taj sporazum i moramo se pokazati kao važan partner u Ispričavam se na prekidu, ali moramo e, dodijeliti klubovima zapravo više vremena za uzimanje riječi, nisam ja kriva. Sljedeća je gospođa Spiraki na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Povjereniče Hogan, nema nikakve sumnje da je sporazum između Europe i Mercosura važan i Jasno je da donosi i gospodarske koristi sa milijunima potrošača koje obuhvaća, a dovest će također i do smanjenja carina. No u prvom redu to je vrlo provokativan sporazum. To kažem jer imamo tu pitanje ekološkog certificiranja proizvoda koji će dolaziti u Europu. Povjereniče Hogan, doista je važno da zaštitimo građane i podržimo poljoprivrednike u Europi i da uvjerimo sve da će proizvodi iz zemalja Mercosura imati ekološke certifikate i udovoljavati standardima koji važe u Europi. Mercosur može izvršiti pritisak kako bi te zemlje postigle i visoke ciljeve zelenog plana do 2030. godine, ali u prvom redu moramo biti realni.